Nadležna tijela Francuske republike su mi poslale mm, dva zahtjeva za ukidanje e, imuniteta. Zastupnik Zovri i zastupnice Montel u okviru istrage Gran Vistos de Lanter. Te e, ti su zahtjevi poslani odboru za pravna e, pitanja.